Right, can I call the meeting to order? Možemo li započeti sa sastankom? Predsjednik je javio da će zakasniti, no vi ostali ste došli na vrijeme. Helga je s nama, pa ćemo to iskoristiti kako bismo dali dovoljno vremena zastupnicima za sve intervencije. Započnemo usvajanje dnevnog reda. Slažemo li se? Da. U smislu priopćenja predsjednika imam samo jedno priopćenje. Sastanak za e, e, koji se 11.10. koji se treba održati sutra će se morati odgoditi. Dakle, sastanak sa gospođom se neće održati sutra. Treća točka dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 7. srpnja. Gospodin Brok uvijek kaže ako od sada pa do kraja sastanka nema prigovora, onda je taj zapisnik odobren. Onda prelazimo na razmiju gledišta sa Helgom. Jako mi je drago da je Helga danas s nama. Znam ste bili intenzivno uključeni u pregovore sa Iranom i mi smo vrlo zadovoljni vašom ulogom tijekom tih pregovora. Danas ste nam došli u vašoj ulozi glavne tajnice Europske službe za vanjsko djelovanje i zamolit ću zastupnike da prime na znanje da razgovaramo danas o pitanjima Afganistana. To će biti fokus naše današnje rasprave. Danas smo vas pozvali da nam se priključite kao e, tajnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Brislavska konferencija u Afganistanu je održana 5. listopada, 45 zemalja i 22 međunarodne organizacije su sudjelovale e, u izradi zajedničke deklaracije koja naglašava e, produbljivanje naše suradnje sa Afganistanom od 2015. do 2014. izgrađena znači, strategija koja daje naglasak na pokušaje e, povećavanja donacija 13,7 milijuna eura prioritetima za razvoj Afganistana. To je dogovoreno na e, e, donatorskoj konferenciji E, misija bi ove godine trebala biti okončana i nas zanima detalji vezani uz tu temu i želimo razgovarati o stajalištu Europske unije u odnosu na aktualnu situaciju u Afganistanu, te koja će biti naša buduća orijentacija, uključujući što nastavak djelovanja misije e, hoće li ona djelovati dalje 2017. E, godine. To su glavna pitanja za rješavanje konflikata u svijetu. Nadamo se da će se stvari stabilizirati i da će da pred nama bolja budućnost. Helga, izvoli imaš riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala na ovim ljubaznim riječima. Dopustite mi da kažem odmah da je konferencija bila vrlo uspješna. To nije uvijek tako. Prije toga smo imali godinu dana intenzivnih priprema i želim zahvaliti kolegama koji su odradili odličan posao. Više e, od 70 partnerskih zemalja, 26 međunarodnih organizacija je sudjelovalo na razini sudjelovanja, što je uvijek indikator da je e, više od polovice tih organizacija došlo sa ministarske razine. Sve to treba sagledati i u e, kontekstu samita NATO-a u e, Varšavi. Taj sastanak na vrhu je, je pružio podršku e, potpornim snagama u Afganistanu nakon 2016. godine i to prvenstveno s naglaskom na civilnu stranu. E, predstavnica je rekla da su e, njena očekivanja bila ispunjena i što je do jednog zamora donatora, no uz mnogo osobnih napora visoke predstavnice, mnogi od naših partnera, uključujući i e, moje kolege, uspjeli smo e, dobiti obvezu 15,2 e, milijardi eura razvojne pomoći Afganistana između 2017. i 2020. godine. I to nije bila konferencija donatora samo, već je sadržala i politički aspekt. E, susjedi Afganistana, Pakistan, Indija, Rusija, Kina i Iran su također sudjelovali na konferenciji. I njih se pozvalo da iskoriste svoj utjecaj da se stabilizira situacija u toj zemlji razorenoj ratom. Izazovi uoči konferencije E, sad imamo dvije godine e, vladu nacionalnog jedinstva e, pod predsjednikom Abdalim Nagunom. Radi se o aktivnoj kohabitaciji. Sve se to događalo prije konferencije i u kontekstu reforme ustava i izbornog sustava. Potreban je novi zamah u suradnji i sa predsjednikom Ganijem i gospodinom Abdulom. To se pokazalo na konferenciji. Također bih željela istaknuti da se konferencija održavala u kontekstu kontinuirane e, e, situacije koja je bila vrlo napeta. Talibani su napadali grad Kundus, no nisu preuzeli kontrolu nad gradom. Još nešto pozitivno moram spomenuti, a to je i sporazum između afganistanske vlade i skupine gospodina Hek Hekja Mantana, a to je signal drugim naoružanim skupinama da su da je moguće ispregovarati rješenja. SAD je također odigrala svoju ulogu. Mi smo olakšavali, koordinirali e, cijelim procesom i sada smo došli do faze provedbe vezano uz poštivanje ljudskih prava prava žena posebice. E, prava žena je bila jedna od vrlo važnih tema na toj konferenciji. Jedna zasebna e, konferencija se držila samo na tu temu. E, politički prioriteti su određeni tijekom cijele konferencije od početnog otvaranja do bilateralnih izjava E, pozivanje na stabilnost vlade nacionalnog jedinstva, vjerodostojni konkretan napredak u reformi izbornog sustava, priprema parlamentarnih izbora, te također kontinuirane reforme E, afganistanskog sustava uprave i upravljanja, uključujući prava žena, posebice općenito ljudskih prava, ali posebice prava žena i djevojaka. Federica Mogherini je uključila e, stavljanje naglaska na organizacije civilnog društva. Tu je ključno pitanje bila potreba da se ulože dodatni napori kako bi se iskorijenila korupcija i kako bi se osuvremenio sustav upravljanja i izborni sustav to smo pripremili već prije godinu dana. Sudjelovala sam prije godinu dana e, na ministarskoj konferenciji u Aziji gdje smo usko surađivali sa američkim partnerima i pripremili smo temeljne elemente za konferenciju i potrebu za e, izražavanje ponovne predanosti reformi. I tu je mnogo toga već učinjeno. Još nešto dodatno uz predanost e, obvezama donatora bila je e, dimenzija na večeri koju je organizirala Federica Mogherini na uspostavljanje strateškog dijaloga na regionalnoj razini e, te ministarski sastanak sa pet ključnih središnjoazijskih zemalja te niz bilateralnih sastanaka. I ovdje vas želim podsjetiti na nešto što je vrlo bitno. Ključni rezultat je regionalni konsenzus vezano uz svježe napore kako bi se riješio sukob e, koji predstavlja novu nadu e, moram naglasiti, to je prostor za zajedničku ostavu za regionalni politički sukob e, unutarnjeg mirovnog procesa koji bi predvodio Afganistan, koji bi bio uključiv i koji bi se temeljio na demokraciji, poštivanju e, afganistanskog ustava i zajedničkom sporazumu da su potrebni pregovori s talibanima na temelju ovih načela. Još nešto o migracijama i zajedničkom putu unaprijed. To nije bio dio konferencije, unatoč nekim proturječnim izvješćima u tisku, no sporazum je potpisan na vrijeme za konferenciju. E, negativna izvješća u nekim medijima nisu ispravna, nije se radilo o uvjetovanoj pomoći. Naprotiv, radilo se o uspostavi uvjeta suradnje sa vladom Afganistana i to, se, to ne utječe na izbjeglice, već na migrante koji čiji zahtjevi za azilom su odbijeni. Također nešto što je vrlo važno Najveći dio tradicionalnih donatora, uključujući e, važne dobrosti kao što su Japan, Kanada i Južna e, Koreja, oni su potvrdili svoje obveze, no toga konferencija je potvorila uključivanje netradicionalnih donatora, to je bio naš cilj od samog početka. U posljednjih 12 mjeseci smo radili na tome i ovdje imamo neke, e, neka, neka impresivne obveze Indija, Pakistan, Indija jedan jedna milijarda, Pakistan pola milijarde, Saudijska Arabija 100 milijuna i za EU je ispunio svoju obvezu da zadrži sadašnju razinu e, financijskih obveza. E, ako iskombiniramo institucije države članice, imamo iznos od oko 1 milijardu eura, što čini Europsku uniju država članice najvećim e, uplatiteljem razvojne pomoći Afganistanu. Nešto o događajima na marginama koji su se odvijali e, konferencija o osnaživanju žena. Taj događaj je uključio 450 sudionika, uključujući predsjednika i prvu damu, gospodina Abdula, visoku predstavnicu, povjerenik Mimica, E, mnogo predsjednika medija je bilo prisutno, to je bilo vrlo važno jer smo poslali snažan signal i izvan konferencije. Imala sam zadovoljstvo sastati se sa doktorom Habibasom Sarabijem, e, doktoricom koja je bila glavni pregovarač, u Mirovnom vijeću i prije radila je također prije u jednoj e, provincija Afganistana, upravljala je tom provincijom. Što se tiče žena u Afganistanu, imamo mnogo pozitivnih priča, to je dijelomice pozitivna priča, od 9 milijuna učenika, 40% su djevojčice, 160 ženskih sudaca ima, više od 20% parlamentaraca su žene, žene sada imaju pristup zdravstvu i obrazovanju. Na neformalnom sastanku sa nekim o, sa nekim od žena. Pitala sam ih što možemo dodatno učiniti kako bismo pružili podršku ženama, ne samo kako bismo ih zaštitili, već da podržimo njihovo jačanje, osnaživanje i uvijek smo dobili jasan odgovor, obrazovanje, obrazovanje e, djevojčica, ali i dječaka. To potvrđuje da pristup za koji smo se odlučili je ispravan. Naša potpora se temelji podrški ruralnom razvoju, zdravstvu i obrazovanju. Potrebno je prevladati prepreke i kako bismo ih prevladali, moramo i dalje se usredotočiti na socijalno-ekonomsko osnaživanje afganistanskih žena i moramo pomoći e, i dalje njihov pristup e, tržištu i financijama. Imamo, bilo je mnogo uspjeha, no to je jedna, radi se o dugoročnoj predanosti, John Kerry je rekao tijekom svoje intervencije na početku. Mnogo smo ostvarili, no da održimo to što je ostvareno, da ostvarimo više, potrebna je dugoročna predanost i to je bila jedna od poruka ove konferencije i također cijele međunarodne zajednice. Dopustite mi se tako da kažem da neće biti kompromisa vezano uz sadašnja ostvarenja e, i projekte koje već jesu u tijeku. Sve će se to temeljiti na doprinosu koji dolazi na, sa samog terena i to na koordinirani način. Istodobno ženama se mora pružiti prilika na objektivan način da se obuhvate i urbana i ruralna područja u cijelom Afganistanu još jedan e, događaj e, na marginama organiziran vezano uz regionalnu suradnju e, na kojem je sudjelovalo predsjednici 23 zemlje i 10 međunarodnih organizacija, uključujući predsjednika gospodina Abdula, ministri vanjskih poslova, zemalja iz regije. Svi sudionici su naglasili potrebu da potiču partnerstvo između ključnih donatora, regionalnih igrača i vlade. Neću sada ulaziti u pojedinosti. No ključni pristup o kojem se razgovaralo e, temelja se na infrastrukturno projekte, uspostavu koridora kada se radi o energetici, željeznicama, e, digitalizaciji, no i mekoj infrastrukturi, poduzetništvu, trgovini, umrežavanju, e, stvaranju poslovnog okruženja, mobilnosti radne snage. I posljednje, Pratit ćemo provedbu, posebice što se tiče reforme, uključujući žene i djevojčice. Citirat ću samog predsjednika Ganija koji je na tiskovnoj konferenciji rekao kada se vezano uz jedno od najbitnijih pitanja cijelog e, cijela naša agenda, to je iskorjenjivanje korupcije. Ako ne pokažemo političku volju na praktičan način, sva ova obećanja će ostati samo obećanja. Mislim da je to vrlo poticajno. Hvala. Um, uh, Hvala Helga. E, započet ću prvi. E, imam pitanje. Znamo da broj izbjeglica iz Afganistana koji dolaze u Europsku uniju se povećava i to je nešto što zabrinjava e, javne politike. No, mnogi u Europskom parlamentu ne žele da naša vanjska politika bude oblikovana samo na temelju brojki izbjeglica i postoje mnoga proturječja vezana uz našu vanjsku politiku e, i na koji način bi se trebala primjenjivati, pa čak uključujući i izbjeglice iz Afganistana. Imajući to na umu, bila bih, bio bih ti zahvalan da nam naznačiš koja pitanja na konferenciji donatora su bila vrlo eh, su bila najviše istaknuta vezano uz rješavanje problema na samom izvoru netko iz kluba EPP-a ne onda gospodin Kan iz, eh, grup, iz kluba SND-a hvala pozdravljam sve što što ste rekli. Imam nekoliko pitanja vezano uz Afganistan. Pozdravljam skupinu Hikmatjar. pozdravljam skupinu Hikmat Yar, odnosno činjenica da se ona priključila vladi, no najviše me brinu talibani ako neće biti sporazuma, vidjeli smo da svake godine dolazi do eskalacije sukoba, Talibani su velik dio stanovništva unutar Afganistana, pa koji koraci su poduzeti kako bi se taj problem riješio i drugo? Dobro je da su obećane donacije za budućnost, no najveći problem u Afganistanu je korupcija. Pa stoga što se ostvarilo vezano uz iskorjenjivanje eh, eh, iskorenjivanja eh, korupcije i drugo što bih želio reći vezano uz cijelu regiju u proteklih 33 dana smo vidjeli na indijskoj strani Kašmira da je došlo do propisivanja policijskog sata. Više od stotinu ljudi je ubijeno, e, deseci tisuća ljudi su izlijeđeni, e, ozlijeđeni su e, civili i povećava se tenzija između Indije i Pakistana. Obje zemlje su već u nekoliko navrata ratovale i žarišta su e, zaoštrava se i tamo situacija. Što bismo mogli učiniti kako bismo se pobrinuli da bi se ta cijela regija stabilizirala i okrenula u smjeru prosperiteta i problem Kašmira se mora riješiti. I posljednje što e, moje pitanje se tiče Sirije. Što je učinjeno kako bi se zaštitili civili? i visoka predstavnica je govorila o suradnji sa glavnim tajnikom kako bi se pomoć dostavila Siriji. Hvala. Molim zastupnike da smo zamolili raspravu o Afganistanu, pa se moramo usvjetočiti na tu temu vi ste postavili pitanje vezano uz širu regiju, no molim ostale da ne šire temu na druga područja. Imaćemo priliku za to kasnije. E, gospodin Šimistan, e, predsjednik predsjednik izoslanstva za Afganistan, će nam se sljedeći obratiti. Hvala. Mislim da Briselska konferencija u Afganistanu bila vrlo uspješna Imali smo velik odaziv mnogo zemalja koje, su koje žele pomoći Afganistanu na mnogo načina. Zapravo, ono što sam primijetio, ja sam sudjelovao na toj konferenciji i da e, riječ uvjetovanost kod razvojne i financijske potpore Afganistanu je bila spomenuta mnogo puta i čini se da ta uvjetovanost sada ima drugo značenje no što to bilo prije. Možete li elaborirati to pitanje? Kako možemo tu uvjetovanost iskoristiti na način na koji je s pravom bilo spomenuto prije, da se suzbije korupcija i da e, ishodimo bolje upravljanje. Drugo, gospodin Kerry je naglasio da je potrebno regionalnu uključenost strane Indije i Kine prvenstveno, u kojoj mjeri možemo vidjeti regionalnu suradnju različite vrste u tom smislu, obzirom da uključenost tih dio zemalja je od E, ključne važnosti za budućnost Afganistana, barem kako ja to vidim. Hvala gospodin Tanak, EKR. E Hvala. Mislim da se posljednji puta pojavljujete u ovom odboru, pa vam želim zahvaliti u ime sviju nas iz različitih političkih obitelji. Naša gledišta se razlikuju, no e, po, drago, žao mi je što odlazite jer smo e, gajili visoko poštovanje prema vama i vašem profesionalnom odnosu. Prije svega želim vam čestitati i e, vama i visokoj predstavnici na organizaciji ovako uspješne konferencije. Suzbijanje korupcije, nešto što nam je vrlo bitno, posebice kada se radi o pomoći donatora koja se dodjeljuje Afganistanu, e, također sigurnosti E, aktivista, e, obzirom da su talibani dalje aktivni i povratku migranata koji sada naporno putuju preko Libije kako bi se dočepali Europe. Imam jedno pitanje koje e, nije izravno vezano za ovu temu. Da li se tijekom konferencije razgovaralo o E, Brexitu u smislu e, financijskih obveza e, u bilateralnom programu EU-a, na primjer razvojni fond, što će se sa njim dogoditi? Ujedinjena kraljevina i dalje može biti uključena. 15% tog proračuna otpada na Ujedinjenu kraljevinu. najveći dio tih sredstava je odlazio u e, bivše britanske kolonije, Commonwealth, e, iako se oni e, vjerojatno će se taj novac prebaciti na frankofone zemlje u Africi ako se Ujedinjena kraljevina u potpunosti povuče. I sa toga me zanima što će se dogoditi sa tim sporazumima vezano uz doprinos Ujedinjene kraljevine proračunu EU-a nakon, Brexita. Da li se uopće razgovaralo o tome nakon konferencije? Ne, nisam sigurna da li je ovo moje posljednje predsjedanje ovim odborom, no e, to ćemo još vidjeti, no, vidjet, sada ćemo dati riječ Helgi da ona odgovori na vaše pitanje. Gospodin Logbilan je sljedeći. hvala lijepa i zahvaljujem gospođi Šmit na ovom izvješću i na Zanima me što ste mislili pod zajednički put unaprijed. 80 tisuća tražitelja azila iz Afganistana je odbijeno i prisilno su vraćeni u Afganistan u skupinama od 50. Stoga ne razumijem zašto sigurnosna situacija u Afganistanu e, nije uzeta u obzir. 2016. E, godine imali smo 5000 dobrovoljnih povratnika koji su mogli zaštititi obitelj no ako ih sada prisilno vraćamo, deportiramo osobe koje nemaju nikakvu potporu, a sigurnosna situacija je toliko loša u Afganistanu, onda mi nije jasno kako ste vi procijenili sigurnosnu situaciju, područje na koje, kontrolira, koje kontroliraju talibani, sada se proširilo i veće je u odnosu na područje 2011. godine. IFCET, jedna njemačka organizacija, je povukla svoje e, suradnike iz e, najviše pogođene regije u Afganistanu. I ako je situacija toliko loša, onda ne možemo tvrditi da postoji alternativa bijegu iz Afganistana. Hvala. Hvala vam. Zastupnik Lic iz kluba SID. Hvala lijepa. Hvala lijepa i s moje strane. Ja bih se želio vratiti ponovno na pitanje vezano uz e, ravnopravnost spolova, rodnu ravnopravnost. Da li postoje e, neki dodatni instrumenti Europske unije kojima bi se obrazovanje žena moglo poduprijeti? što se konkretno planirati tijekom sljedećih godina, jer kao i u drugim zemljama u Afganistanu, e, upravo to pitanje prava žena je najbitnija poluga koja bi mogla izmijeniti društvo i obrazovanje i žena i mladih muškaraca, mladića. Hvala. Hvala vam. Zastupnik Weigl u ime kluba i ja bih se htio pridružiti u najboljim željama za tvoju političku budućnost. Doista je bilo veliko zadovoljstvo raditi s tobom unazad nekoliko godina. Želim ti sve najbolje. Imao bih pitanje u vezi s onim što je za mene osnovni problem u Afganistanu. Kada smo prije nekoliko godina razgovarali o toj zemlji, sjećam se da je postojala ideja da se vojne snage povuku do 2011. i to se nije dogodilo, to zbog osnaživanja Talibana. Činjenica je da njihova moć raste, a mi smo se nadali da će ono odumriti. Dakle, oni nisu nestali i želim vam postaviti pitanje. Imamo li mogućnosti predstavljanja inicijative vezani, vezane uz pomirenje u toj zemlji? Za mene je jasno da, da, je, da su ovaj konflikt unijeli u tu zemlju prvo Rusi, pa potom naši prijatelji Amerikanci, i drugi jedini način da se taj problem riješi jest da ga Afganistanci pokušaju sami riješiti među sobom. I htio bih vidjeti kakva bi u tome mogla biti uloga Europske unije. Nedavno su me pogodile riječi predsjednika Europske komisije je rekao da nam treba ministar vanjskih poslova Unije, da bi to bio netko tko će sjediti za stolom kad se radi o složenim svjetskim političkim pitanjima. Mi vjerojatno nikad nećemo imati takvog ministra, ali mislim da bismo svejedno trebali razviti inicijative u tom smislu kako bismo vršili odgovarajući pritisak, kako bi bilo moguće dati mogućnost e, dijalogu unutar Afganistava i to bi mogla biti uloga Europske unije. Hvala lijepo. Hvala, zastupnik Kukan u ime EPP-a. Hvala ti, Richarde, lijepo te vidjeti na tom mjestu. Mislim da je to i e, to reflektira sve ono što si učinio u ovom odboru. Želim ti doista sve najbolje u tvojoj budućoj karijeri. Uvjeren se da ćemo čuti o tebi u pozitivnom svjetlu. Gospođo tajnice, za vas jedno dosta općenito pitanje. Prije desetak godina svi smo govorili na to ne smije izgubiti Afganistan, ne smije izgubiti tamošnji rat. To je zadnji rat koji si možemo priuštiti. Kako biste iskomentirali e, te izjave iz tog vremena, iz današnjeg konteksta? Hvala još jednom na ljubaznim riječima, gospodo. Naravno da je ovo važna tema i dajem riječ gospođi tajnici. Hvala lijepa. Započet ću sa pitanjem vezanim uz e, migrante. Neki su od vas to pitanje spomenuli. Kao što sam rekla, mislim da ovdje postoje različita izvješća, zajednički put naprijed je nešto što zajednički poduzimamo sa afganistanskom e, vlasti da poboljšamo e, suradnju jer kada je riječ o nezakonitoj emigraciji. Ovdje je riječ o borbi protiv krijumčara ljudi, dakle trgovine ljudima i dakle omogućavanju procesa povrata onih državljana koji nemaju potrebne uvjete da bi bili primljeni. Dakle, tu se primjenjuju e, načela, načela u skladu sa međunarodnim e, zakonima, dakle, ljudi koji dolaze iz ratom pogođenih područja imaju pravo na zaštitu. Koliko pogledate brojeve aplikacija koje su prihvaćene, one su porasle za 60% i mislim da se to ogleda u ono što je rekla kolegica Lohbiler, dakle da je riječ o pogoršanju sigurnosne situacije. Također tu postoji, postoje načela kada je riječ o uvjetovanosti, tu postoje neke brojke vezane uz to pitanje. Raspravljali smo i na marginama dakle, konferencije, a ekonomska pomoć nije uvjetovana dakle, povratom ovih ljudi, odnosno ovim pitanjem. Potom postojalo pitanje vezano uz uvjete za gospodarsku pomoć. Dakle, tu nemamo uvjetovanost. Kada je riječ o tome kako se novac troši, mi ćemo vrlo pažljivo promatrati agendu za reforme. I to je bilo još jedno pitanje, mnogo toga se toga već dogodilo. Ministar financija je pozvan u Brisel prije nekoliko mjeseci, održali smo izvrsne razgovore. Imamo, eh, dakle, imamo, imamo stanje u kojem je stotinjak, dakle, korumpiranih sudaca, dakle, uklonjeno sa dužnosti. Mislim da oni imaju potrebne administrativne kapacitete, ali to gradnja administrativnih kapaciteta je u prioritetima kada je riječ e, o dakle, pomoći i obrazovanju i zdravstvenom sustavu. To je potom bilo pitanje o Indiji i Pakistanu. Kao što znate, to su osjetljiva pitanja. Njima se stalno bavimo u dijalogu sa objema zemljama, dakle na razini visokih predstavnika, pa i na mojoj, na razini i drugim razinama, dakle to je dio strateškog dijaloga sa Pakistanom, te je dio razgovora sa indijskim e, ministrom vanjskih poslova. Potom pitanje vezano uz prava žena dakle e, kako promoviramo dakle obrazovanje žena, kako više uključujemo žene. Mislim da je ključno pitanje ovdje obrazovanje. Mnogo toga se već poduzelo, to je pitanje o kojem sam raspravljala izravno sa sugovornicama, dakle što se još može učiniti. I na moje iznenađenje pitanja su jako jednostavna i te žene su rekle morate prihvatiti stvarnost u kojoj muškarci dominiraju u e, društvu. Dakle, moramo se baviti ovim pitanjem unutar šireg konteksta obrazovanja za svih. Imamo dakle i programe koji se bave ovim pitanjem unutar Evropske unije, dakle ti su odabire dakle, karijera, su obuhvaćene i žene, dakle i imamo i forume koji se bave ovim pitanjem, dakle pristupu financijama žena. E, potom je tu bilo pitanje financiranja, dakle nakon Brexita, ali na ovo pitanje doista ne mogu odgovoriti jer ono nije bilo pitanje, pitanje koje se postavilo na konferenciji, iako jest relevantno. Potom uloga, dakle, Europske unije, pitanje koje je postavio zastupnik Weigl, pa Europska unija je već dosta uključena, posebni e, predstavnik, dakle, ima je također uključen kada je riječ o mirovnom sporazumu sa skupinom Hekmatjar. Ovo šalje jasan signal, dakle, da je pomirenje moguće, dakle šaljemo signal drugim e, skupinama, naročito talibanima, ali ono što je sada važno je da će se to početi provoditi, da je ovo održivi sporazum i to je također poruka vladi. Dakle, tražimo načine kako sada pomoći sa provedbom, ali opet je tu, dakle, zaštita ženskih prava jako važna i zato sam to naglasila u svom uvodnom izlaganju. Gospodin Kukan, dakle, NATO ne može, ne smije izgubiti Afganistan. Ja bih rekla da mi ne možemo izgubiti Afganistan. To nije samo pitanje sigurnosnog interesa s naše strane, već je tu dakle i povijesni kontekst u razvoju nakon 11. rujna. To je humanitarno pitanje. Zato ćemo ostati tamo uključeni, ali to je važno i za regionalni kontekst. I Fokus ove konferencije je bio na Afganistanu, ali tijekom zadnjih e, mjeseci i godina smo promovirali regionalni prekogranični pristup i zato nije slučajnost e, da se ovaj sastanak, da se sastanak održao paralelno sa sastankom pet azijskih zemalja. Mnogo se raspravljalo o suradnji, imamo sigurnosni dijalog sa tim zemljama, dakle koji se organizira jednom godišnje. Pokušamo promovirati dakle, pozitivan narativ, dakle, naročito vezan uz gospodarska pitanja. To je najmanje integrirano područje na svijetu. Postoji velik potencijal, međutim, dakle, tu je pitanje povezanosti, dakle, projekti koje financira i komisija, to će pomoći razviti tu regiju i dakle nadilazi isključivo pitanje Afganistana. Hvala lijepa. Thank you very much. And um, can I just say this is the first time. Hvala lijepa. Prvi put od kad ste preuzeli dužnost da ste nas posjetili u odboru AFET i vjerujem da će to učiniti još velik broj puta. Hvala vam lijepo ne samo na današnjem, e, dakle, vašem doprinosu, već na partnerstvu koje imamo s vama i sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Uh, Uh, let's business. Mr. Brock is himself the of prelazimo na iduću točku dnevnog reda, dakle provedba zajedničke vanjske sigurnosne politike, te Dakle, na sljedeće izvješće, dakle, pristupanje sporazumu o trgovini između Europske unije, njezine država, članica, tako dalje. Dakle, dajem riječ i predsjedanje gospodinu Broku. Uvažene kolegice i kolege, molim vas da prestanete pričati. Pozdravljam vas na početku današnjeg sastanka, odnosno vezano uz temu zajednička, provedba zajedničke vanjske sigurnosne politike. Ja sam izvjestitelj za mišljenje Izvješće je pred vama, neću ga sada detaljno predstavljati. Polazimo od toga da ste ga svi pročitali. Samo nekoliko uvodnih napomena ću iznijeti. Molim vas da do 17. listopada podnesete amandmane. 8. 11. ćemo razgovarati zajedno sa nacionalnim parlamentarcima. Nadam se da će oni sudjelovati u toj raspravi. E, I 14. studenog bismo trebali glasovati o tome kako bi se e, ovo tema mogla pojaviti na plenarnom zasjedanju u prosincu. Što se tiče zajedničke vanjske i sigurnosne politike, imamo, bilježimo vrlo zanimljiva, zanimljivi razvoj događaja. Izazovi postaju sve veći, možda ne veći, ali u svakom slučaju izraženiji izvješće se formalno nadovezuje na izvješće Europske službe za vanjsko djelovanje, ali uključuje i prijedlog strategije kojeg je podnijela potpredsjednica na e, sastanku u Bratislavi. To izvješće je u kontekstu sa nizom nacionalnih prijedloga u okviru e, njemačko-francuske inicijative, također u odnosu na govor gospodina jean Junkera u Europskom parlamentu i posljedice koje su vezane e, uz e, strategiju iz Bratislave, plan iz Bratislave. Ako uvrstimo ovu temu u prosincu na dnevni red plenarnog zasjedanja, e, tada ćemo to moći povezati i sa e, Europskim vijećem koji će, koje će se baviti temom zajedničke vanjske sigurnosti politike u prosincu intenzivno, tako da je e, vremenski raspored vrlo dobro predviđen. Bavimo se i našim susjedstvom. Ni tu situacija nije blistava. i uslijed e, događanja u našim susjednim zemljama i to ne samo u Ukrajini već i u e, Bjelorusiji i Azerbajdžanu e, moramo razgovarati o tome i ne smijemo isključiti niti odnose s Rusijom. Ja smatram da ova rasprava o Bjelorusiji se mora povezati i s našom raspravom E, u odnosu na Rusiju. Ja sam se uvijek zalagao za to, ali moram se sada i diferencirati od toga da kod mnogih pitanja nam je potrebna Rusija. Na primjer, pitanje međunarodne pomoći i rješavanje međunarodne krize. Moramo sudjelovati, moramo surađivati sa Rusijom, a vezano uz Ukrajinu moramo produžiti sankcije sve dok potpune provedbe sporazuma iz Minska. Od kada Rusija po pitanju Sirije nije e, više naš partner, već je postala jedna od zaračenih strana. Moramo promijeniti i naš stav, našu politiku i moramo razgovarati kako ćemo se sada postaviti. Ja smatram da što se tiče sankcija, e, ne možemo stalno ih produživati svaki šest mjeseci i svaki puta reći, a možda će se za sljedećih šest mjeseci e, stvari riješiti možda će Putin doći k pameti. E, to je jedno, ne možemo tako raditi zato što se razaraju poduzeća i gospodarstva. Ja, ja, bih za, ja bih bio za to da se sankcije ne produljuju svakih šest mjeseci, već godinu dana. Tako da pokažemo da mislimo ozbiljno, da prekinemo ovaj niz produžetaka od šest mjeseci. I moramo se pridržavati tog režima sankcija vezano uz sve visokotehnološke proizvode koji su neophodni za e, proizvodnju oružja, e, informacijsku tehnologiju i e, proizvodnju iz naftnih proizvoda. na sve to moramo staviti embargo. Još jedno tematsko to područje koje nam je vrlo važno je na koji način možemo uspostaviti odnos sa vanjskom i sigurnosnom politikom. Terorizam i klasični ratovi su međusobno povezani. To i moramo se pozbaviti pitanje kako možemo suzbiti uzroke migracije pitanja sigurnosne politike moramo povezati sa trgovinskim e, pitanjima, pitanjima trgovinske politike, posebice kada razmišljamo o Africi. Pitanje rješenja životnih perspektiva ljudi u Africi i demografskog faktora u Africi. To mora biti u središtu ako želimo riješiti migracijsku krizu. Sve što radimo vezano uz raspodjelu, zaštitu vanjskih granica, suradnju sa zemljama kao što su Egipat, Libija, Turska, suzbijanje trgovine ljudima. Sve je to suzbijanje simptoma, a ne samih uzroka uzroci u Siriji i Iraku su vezani uz ponovnu uspostavu mira, a u Africi riješiti razvojne probleme. Ovo drugo je čak i teže i dugoročnije. Sve je ovo jedan mnogo složeniji kompleks koji obuhvaća mnoge trgovinske sporazume, klimatske promjene, i ako to sve tako sveobuhvatno ne shvatimo, nećemo moći riješiti probleme. Zalažem se za vanjsku politiku koja je oblikovana na način da rješava naše probleme, a ne pretvara Europu tvrđavu ograđenu visokim zidovima. E, ti moramo imati bolju vanjsku razvojnu politiku, a ne dopustiti da zidovi unutar Europe razaraju jedinstvo Europe. U tom smislu smo e, ušli dublje u ovu raspravu. O tome se razgovaralo i u Bratislavi. Sve je to vezano uz e, povećale kapacitete Europske unije, e, suradnju obavještajnih službi, pitanja koja o kojima nismo razgovarali na području obrambene politike, e, glavnog stožera, također stan Europske agencije za javnu nabavu, E, prije nekoliko godina se nije moglo razgovarati o svim tim pitanjima zbog Brexita, a sada hitno moramo se njima pozabaviti i mislim da je pozitivno da sve države članice su se e, izrazile svoju spremnost da to učine, za razliku od e, vanjskog ministra Johnsona. To je za mene bila jedna od najljepših situacija najzabavnijih, možda je bolje tako reći. Britanski ministar obrambenih poslova je rekao da se sve ovo ne može napraviti jer bi se time ugrozio NATO, a glavni tajnik NATO-a koji je rekao e, sve ovo je od velike pomoći koristi za NATO, on je sudjelovao na istoj konferenciji. Molim naše britanske prijatelje da ne, ne morate nas podsjećati na ono što vi želite jer se vi isključujete. To je dio poštenih i pravičnih pregovora oko Brexita. Želimo biti konstruktivni, želimo djelovati u zajedničkom interesu, ne želimo se ponašati revanšistički i zato vas molim da budete fair i morate omogućiti EU da dalje e, raspravlja o e, stalnoj strukturi suradnje. Molim vaše doprinose i savjete danas. Na taj način ću moći napredovati sa svojim izvješćem i uključiti u svoj prijedlog na vrijeme. Hvala na pozornosti. sada riječ ima gospođa Kanjete. Hvala. Nisam očekivala da ću biti prva odabrana. Hvala vam. Prije svega želim reći da sam jako zadovoljna vašim izvješćem, zato što evo, ovo je na pravi način predstavlja trenutak u kojem se nalazimo. Evo, komentirala bih dvije, tri stvari. Dobro je da tražite od zemalja članica, dakle da im cilj bude 2% BDP-a namijenjenih obrani. Također 20% tog proračuna se treba trošiti na opremu. Također predložila bih da se slično dakle izdvoji za Europsku službu za vanjsko djelovanje, za njihova 3D, dakle to bi trebalo biti 3% BDP-a. I nekoliko riječi o stožeru. Govorilo se o tome već neko vrijeme, dakle, i ja sam se, ja sam također razgovarala sa ministrima vanjskih poslova, dakle to u Latviji ova uopće sama riječ stožer, headquarters, dakle nešto se teško prihvaća i mislim da je važno da se istakne da nije riječ o jednoj novoj strukturi koja će tu sada na još jedan način okupljati generale, već e, riječ je o tome da je tu planiranje, dakle, planiranje akcija u suradnji sa civilnim sektorom, dakle, i da to bude karakteristika tog e, novog stožera. Hvala lijepo i ja ću podnijeti amandmane na vaše izvješće. Hvala predsjedatelju. Ja ću sada pročitati u ime izvjestelju Sjeni Gunta Fleckensteina, koji je njegov stav. Da, nije mogao nazočiti sastanku. No evo, vidimo sada što je napisao. Hvala izvjestitelju, predsjedniku Afeta, Elmar Broku, na njegovom eh, iz, nacrtu izvješća, koji je uzima u obzir eh, novu Europsku globalnu strategiju koja je predstavljena u 28. lipnja na sastanku Europskog vijeća o kojem se raspravljano rasprava na našem odboru i na plenarnoj e, sjednici 6. E, srpnja da Europska unija mora imati veću ulogu u globalnim poslovima. Europljani su izrazili svoje očekivanje u glede, glede toga i Europljani očekuju od Europske unije da bude učinkovitija nego što je danas. Europljani također očekuju od Europske unije da zaštiti njihove živote i e, standard i vrijednosti, demokraciju, vladavinu prava, demokraciju, političku gospodarsku stabilnost, sigurnost njihovog e, iminentnog susjedstva, te da značajno doprinese inicijativama u borbi protiv e, klimatskih promjena, terorizma i drugih izazova. U današnjem e, brzo, jako promjenjivom i brzo promjenjivom okruženju važno je napraviti reviziju i eventualno revidirati europsku strategiju i predložiti novu strategiju. Nije iznenađujuće što imamo novu inicijativu o jačanju Europe odbrane i sigurnosti. Ovaj nacrt izvješća također o tome govori. Što više trebamo koristiti instrumente koji su na raspolaganju za sve dodatne eventualne upravne troškove i važne države članice budu spremne pružiti nužna sredstva. Jačanje Europske unije i sigurnosne zajednice ne stjecanjem e, dodatnih oružanih, naoružanih, dodatnog oružja, naoružanja, već e, osposobljavajući i optimizirajući nacionalne resurse i produbljivati suradnju. Međutim, mi dalje vjerujemo da je moć europske diplomacije, kao što to sam izvjestitelj opisao, nešto treba najprije počivati u sposobnost Europske unije da jača međunarodno pravo i multilateralnu diplomaciju. Europska vanjska i sigurnosna politika mora omogućiti da multilateralno globalno upravljanje svijetom bude učinkovitije. To se osobito tiče dodatnog konsolidiranja Europske službe za vanjsko djelovanje, što jačanjem njihove stručnosti i mogućnosti planiranja to jačanjem raznih komponenti u njoj i mi podržavamo dakle e, preporuke izvjestelja. To je što se tiče izvjestelja Sjenija, a ja ću osobno reći da se slažem s vama e, glede vaše inicijative da se istraživanje razvoju u obrani e, jačaju i da potaknemo i države članice da na tome rade, ali kada ste govorili o trgovini i drugim temama i kupoprodaji oružja, odnosno izvozu oružja, E, to bi trebalo biti napravljeno na koherentan način i države članice kao takve trebaju posegnuti za trgovinom i izvozom oružja kao e, instrumentom e, ucanom polugom u vanjsko-trgovinskim odnosima. Hvala. Hvala predsjedatelju. Imajući na umu sve probleme koje imamo u regiji, ne želim reći naravno da Južna Amerika nije važna, isto ne želim reći niti za Afriku, niti za Aziju, ali doista mislim da se trebamo fokusirati na vlastitu regiju i u potpuno slažem na ovo što ste rekli u izvješću, da trebamo raditi na svojim vlastitim e, obrambenim e, sposobnostima i trebamo raditi u ovom europskom stupu NATO-a, na tome treba raditi. Mislim da će NATO biti od eh, ključnog značaja, osobito kada Ujedinja kraljevina izađe iz Europske unije, tada će biti još od većih značaja. Ako se osvrnemo na Rusiju, ovaj dvosmjerni pristup eh, Dakle, kada se razgovara sa civilnim društvom u Rusiji, a imamo s druge strane sankcije. Do sada Rusija nije učinila ništa što bi omogućilo da se ukinu ili ublaže te sankcije. A imajući na umu da je potvrđeno da naružanje ide iz Rusije u okupirana područja e, u Ukrajini. Mislim da će, nakon što je to ustanovljeno, mislim da će stvari biti puno jednostavnije i jasnije e, u nadolazećim mjesecima. Dakle, mislim da bude manje sankcija, bit će vjerojatno više sankcija. No, ovo izvješće se može poboljšati, u svakom slučaju je dobro izvješće. Thank Hvala predsjedatelju, hvala vam na nastu izvješća. Mi se uveliko slažemo sa većinom ovoga što ste rekli, osobito kada se radi o globalnoj procjeni o korinskim uzrocima krize s kojima je suočena Europska unija, barem glede vanjskih eh, aspekata. Imamo donekle neke brige eh, koje ćemo pretočiti u amandmane, no želim ukazati na dva elementa. Kao prvo, mislimo da situacija nije toliko mračna kao što se ponekad prikazuje. U biti Europska unija nije u biti jako uspješna u komunikaciji sa vlastitim sugrađanima kada se radi o vanjskim sigurnosnim i obrambenim uspjesima koji postoje, za koje niko nije upoznat izvan ovih prostorija poput ove najčešće i slabo komuniciramo s europljanima. Dakle, tu imamo zadatak koji potpuno slažem da trgovinska politika mora biti e, u potpunosti integrirana sa e, vanjskom obrambenom i sigurnosnom politikom i da moramo e, imati to uvijek na umu. Ono zašto smo se, zašto donekle brinemo jeste da migracijski tokovi kratkoročni i kako je to povezano sa sigurnosnim pitanjima. Dakle, povezivanje toga sa sigurnosnim pitanjima mislimo da to nije najključnija stvar i ne smijemo izgubiti iz vida jednu od najvažnijih stvari, a to je prevencija sukoba. Dakle, moramo učiniti sve što je našoj moći po tom pitanju, ali ne smijemo zaboraviti da prevencija sukoba može biti od većeg značaja od direktnog sudjelovanja e, u nekim područjima. Dakle, evo, što se svega ovoga tiče, ovo ćemo mi e, pretočiti u amandmane, ali općenito govoreći mi podržavamo veliko ovo izvješće. Najviša hvala. Thank you very much. Uh, hvala. Ima jedan veliki problem s ovim izvješćem. Skoro je i više dobro i da bi ga se uopće mijenjalo, no doista ću se uveliko potruditi da ga učinim još boljim. Mislim da je od ključnog značaja da budemo da, napravimo uvjerljivu, realističnu, ali ne defetističnu procjenu situacije. I postoji jedna nova, novo činjenično stanje koje ne možemo ignorirati. Koliko god e, oni koji donose odluke i stvaraju mišljenja vole vjerovati u jučerašnje politike, e, ne smijemo na to nasjedati. I u ovom izvješću se iznosi nova realnost, nova novo činjenično stanje i jasno je da trenutna kriza predstavlja novu, pruža nove mogućnosti. Dakle, to nije defetistički pristup, jako dobar. No to najprije znači da države članice moraju promijeniti svoje pogled na stvari. Europska unija može biti jak svjetski igrač ukoliko države članice budu jednoglasne i složno djelovale se slažemo s tim, no to najprije znači da trebaju davati financijski doprinos. Što se tiče vanjske sigurnosne politike, to je politika koja mora biti na prvom mjestu. I ne slažem se u potpunosti sa stavkom osmim gdje izvjestitelj zaključuje da je jedini realistični način da se jača obrambene sposobnosti u situaciji e, e, tjesnog proračuna jeste sinergija i kooperacija. Pitanje je da li što napraviti kada ne bude dakle proračunskih problema to znači da trebamo promijeniti mentalitet, jer ako ne budemo, ako nismo spremni adekvatno djelovati u vrijeme krize, moramo znati, morat ćemo znati sutra djelovati u e, ratnim vremenima. Dakle, naše današnje djelovanje treba spriječiti sutrašnje ratove. Stoga stavak deveti bi treba podržati na svaki način Europski parlament. Tu imamo jako poruku Europskog parlamenta da je potrebno dodatno financiranje od strane država članica, te da moramo srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira iskoristiti u tom smislu. I treba napraviti prijenos, odnosno preći na provedbu permanentne strukture za suradnju koju predviđa Lisabonski ugovor. Govoreći o provedbi razmjena obještajnih e, podataka sa Europolom i Eurojustom je važno, no osobito je potrebno naglasiti razmjenu obavještajnih podataka između država članica. Na tome treba inzistirati. Prošlog tjedna imali smo konferenciju u Krakovu o e, kibersigurnosti i tu je zaključeno da razmjena obještenih podataka funkcionira između država članica pod uvjetom da postoje međusobni eh, dobri odnosi između djelatnika na viskoj razini, na primjer između određenih službi, ali to je nešto što mora postati automatizirano. Što se tiče Rusije, slažem se da moramo imati realističniju strategiju, i ne možemo dopustiti da budemo dalje podijeljeni. Snaga i vjerodostojnost Europske unije da potakne promjenu ponašanju Rusije ovisi o našem jedinstvu i o provedbi međunarodnih normi. Dakle, u stavku 19. tu moramo posegnuti za još jačom terminologijom, dakle, produbljivanje odnosa sa SAD-om i Kanadom nije samo naš strateški interes, već je nužno ukoliko države koje poštuju demokraciju žele imati kakvu utjecaja na Rusiju. Što se tiče kibersigurnosti, moramo o tome razgovarati u svim našim odnosima sa zemljama trećeg svijeta. Hvala. Gospodin Weigl, Hvala predsjedavajući. Ja se slažem svim onima koji smatraju da se ovdje radi o doista sveobuhvatnom izvješću koje poštuje sve aspekte naše sigurnosti i međunarodne interese, no nedostaje mi samo nešto o značaju strategije proširenja koje se tiče postupka koji je odavno započeo, a koji je još uvijek u tijeku. Dakle, dopustio bih si, odnosno dozvolit ću si da e, vam uputim amandman glede proširenja. Glava koja se tiče našeg odnosa s Rusijom u ovom izvješću smatram je uravnoteženom i podržavam je. No, nisam siguran kada se govori o strategiji sankcioniranja, da li je ta strategija polučila pozitivne rezultate. Bojim se da je to u biti učinilo da je Puštinov režim postao još oštriji, a u veliko istovremeno ugrozila naše vlastite gospodarske interese. Hvala. Hvala predsjedavajući. Želim čestitati kolegi izvjestelju domar Broku na još jednom e, odličnom izvješću, osobito kada se radi o stavku drugom. Naime, budućnost e, zajedničke vanjske sigurnosne politike ovisi o tome kako će tumačiti taj stavak razni dionici. Možemo složiti o realističnim dijagnozama i ambicioznim ciljevima, ne po prvi put. Ali ovaj e, pristup obrana, razvoj, diplomacija i jačanje naših obrambenih kapaciteta mogu biti pojačani samo ako e, politički kontekst i politička volja budu zajamčeni, a to su spomenuli već neki od kolega koji se jave za riječ. To znači, dakle, da moramo imati isti pogled na Rusiju, Tursku, Bliski istok, Afriku i druga žarišta s kojima smo suočeni, a tome do sad nije bilo tako. I jasno je da soft power nije dostatna. Pređemo sad na stavak 29. Ja bi eksplicite uključio ovdje interkulturni dijalog, kulturna politika je spomenuta, no Mislim da nismo iscrpili sve mogućnosti blage sile po tom pitanju. I konačno ne čini mi se da svi partneri u i sve regije treba spominjati, ali slažem se s gospodinom Vajglom da treba Zapadni Balkan spomenuti, ja konkretno, i ja bih dodao povrh toga i Indiju i Japan. predsjedniče, ja ću preći na španjolski. No, mijenjam jezik, ali ne mijenjam temu. Poput kolega želim zahvaliti Elmar Broku na izvješću koje je odlično, kao i inače. Možemo samo čestitati na uloženom trudu i rezultatima. E, ovo izvješće mi se čini uravnoteženim i fokusira se na ključne probleme Europske unije. Potom se slažem s onima što stoji u stavku prvom i drugom s opisima svega onoga što je dobro u Europskoj uniji. Možda bismo u stavak drugi mogli staviti globalizaciju ako je Europska unija legitimna, upravo je to, tome tako zahvaljujući globalizaciji. u svakom slučaju ovo je jako dobra sinteza vrlina Europske unije. Europa je puno toga napravila i često se zaboravlja puno od onoga što je ostvarilo. Naravno ne možemo ulaziti u pojedinosti jer bi izvješće bilo i suviše glomazno. No u svakom slučaju čini se da je dobro to što želimo revidirati svakih pet godina ili periodično globalnu strategiju Europske unije barem smjenom političkih ciklusa. I mislim da bi smo trebali zajedno raditi na razvoju europske obrambene sigurnosne politike i to je jedan od pozitivnih aspekata Brexita. Konačno ćemo moći napredovati po tom pitanju jer to je jako važna stvar, kao što je to kolega rekao, jer blaga sila, moć utjecaja nije dovoljna, ta soft power. A druga stvar, što se Rusije tiče, ja sam se uvijek zalagao za suradnju s Rusijom. kažemo se da je to akter prvog, prvog plana, planetarnog utjecaja, no kada vidimo što se dešava u Siriji, jako je situacija razočaravajuća. Dakle, što se tiče budućnosti i odnosa između Europske unije i Rusije, moramo sagledati budućnosti. No, još jedno e, na margini, potpuno slažem sa dakle moći transformacije e, koja spominje u prvom stavku i utjecaj na stabilnost i transformaciju Europske unije posredstvom proširenja. O tome se puno pisalo, no ovdje se govori i o nekim normativnim e, moćima. To je u stavku 29. Što to znači? E, da se poštuje međunarodno pravo? ili se radi o tome da je Europska unija organizacija koja počiva na pravnim normama, odnosno na pravu. Možda bi to trebalo biti preciznije rečeno. Što se tiče zatim multilateralizma, možda možemo više inzistirati na suradnji, uspješnoj suradnji s Ujedinim narodima. Možda to ne bi bilo loše. I zaključno, Evo, mislim, imam samo još jedan mali detalj, ovo izvješće je fenomenalno, tako da, evo, govorimo samo o detaljima, no možda možemo ipak poboljšati još malo stvari. U stavku 7. govori se o 3D. Defense, odbrana, development, razvoj i diplomacija. Ja bih okrenuo redoslijed, ja bih rekao diplomacija, razvoj i obrana nismo mi bez vraga ovdje na odboru za vanjske poslove, a ne u pododboru za obranu. Dakle, prvo diplomacija, zatim razvoj, pa obrana, a ne obrana na prvom mjestu. Toliko. <clears throat> Uh, Hvala predsjedavajući, čestitam na nacrtu izvješća koje smo s nestrpljenjem iščekivali i vi nas niste razočarali, predsjedniče. Proizvod ste ovdje izvrstan proizvod kojim smo zadovoljni. Naravno, ova rasprava tiče se eventualnih poboljšanja ovog teksta ukoliko je to moguće. Ovdje se jasno napreduje glede dogovora o globalnoj strategiji, globalnoj strategiji koju je predstavila gospođa Mogherini i nadam se doista da će Europska unija imati ne samo globalnu strategiju, već e, i da će konačno postati strateški igrač na svjetskoj razini. U biti, postoje neki dobri elementi koji se tiču suradnje između Europske unije i NATO-a, koji su jako potrebni u današnjim današnjoj globalno sagledanoj sigurnosnoj situaciji. No ja bih naglasio ne samo suradnju s NATO-om, već i transatlantsku suradnju i transatlantske veze, dakle između EU i SAD-a. Dakle, ne bih želio da dopustimo da stvari krenu krivim putem nakon predsjedničkih izbora u SAD-u. Nadam se da će ta suradnja biti od velikog značaja za obje strane i da neće biti nikakvih izolacionističkih težnji bilo koje vrste. I u biti slažem s kolegama koji su spominjali proširenje. Proširenje je važan instrument za reformiranje i provođenje reformi u susjedstvu. No istovremeno mislim da stavak 18. koji govori o bliskoj suradnji s istočnim s istočnoevropskim zemljama, mislim da bi trebalo možda biti mm, donakle jasniji, jer tu bi tu se, tu treba govoriti o bilateralnim obvezama, a ovdje moram reći da postoji određeno kasnije s naše strane, jer te države o kojima je riječ od, ostvarili su svoj dio obveza i napredovali su glede viznog režima, a mi e, kasnimo s naše strane. Dakle, e, ovdje na trijalogu se ne uspijemo složiti na trijalogu s vijećem i komisijom, a te odgode nisu obostrano dobre. Mislim da moramo ispoštovati svoj dio kada uvjeti koje smo postavili su, bivaju ostvareni. Dakle, možda bi trebalo nešto reći po tom pitanju. Konačno, predsjedniče, danas ćemo glasati tijekom popodneva o izvješću gospođe Fotiga o propagandi i dezinformacijama. I moramo uvidjeti da stvarnost nije često jednako dobra kao što nam se čini. Tu postoji e, informacijski rat protiv zapada i kad bi se to spomenulo i u vašem izvješću, mislim da bi sve bilo bolje i dosljednije, globalno govoreći. Zato, evo, dobit ćete par amandmana s naše strane i još jednom vam želim čestitati na nacrtu izvješća. Hvala lijepa. I ja pozdravljam temeljna usmjerenja ovog izvješće. S jedne strane imamo situaciju u svijetu, a s druge strane E, se uzimaju u obzir okolnosti nakon Brexita koje treba pozitivno iskoristiti. Točka broj 10 i natuknice, e, o tome ću nešto reći. Obzirom da se dovodi u pitanje pojam glavnog stožera, to u nekim državama članicama se neobično, e, neobično zvuči. Stoga se pitam što se želi time postići. Želi se stvoriti e, stalni civilno-vojni stožer e, već imamo nešto kao što je CPCC, CPMP, vojno zapovjedništvo. Dakle, već postoje slične institucije koje treba iskoristiti i tako da e, moramo objasniti u glavnim gradovima da ne stvaramo nove e, strukture, nove institucije, već postojeće učinkovitije koristimo, isto tako ne samo strateškim i operativnim planiranjem, već radi se o planiranjem i provedbom, provedbom koja će se odvijati u nacionalnim glavnim stožerima. To je treba ovdje obuhvatiti. Ne se samo referirati na planning, već i na englesku riječ conduct. E, na njemačkom je to prevedeno kao provedba. To je potrebno nadopuniti. I dakle, radi se o misijama EU-a e, samo tih nekoliko izmjena bi trebalo unijeti, na taj način bi se mogle ublažiti bojazni e, u metropolama država članica. još jedna misao, e, referira se na PESCO, na stalno strukturiranu suradnju. možda već pod ovu neljubaznu napomenu britanskog ministra za obranu iskoristiti i reći oni od kada je stupio na snagu Lisabonski ugovor e, moraju znati da smo mogli aktivirati e, stalno strukturiranu suradnju. A sada smo se napokon odlučili to učiniti i putem proračuna EU-a i institucijama koje imamo općenito, ne samo na području zajedničke obrambene politike, možemo mnogo doprinijeti kako bismo ostvarili naše ciljeve. I posljednje što želim reći vezano uz sankcije, mislim da one jesu bile neophodne i još uvijek su neophodne i u svjetlu ponašanja Rusije u Siriji razmišljamo o tome treba li ih postrožiti no ne možemo reći da nisu bile učinkovite. To je bio naš civilni odgovor na ponašanje Rusije. Nismo primijenili načelo oko za oko, zub za zub. Mi nismo se ponašali kao Rusija, mi smo samo sankcije propisali. To je bila zapravo ponuda Rusiji da se vrati diplomatskim pregovorima. Ne možemo stoga e, sankcije okarakterizirati kao nešto što je imalo kontraproduktivni učinak, jer mi smo e, civilizirano odgovorili, a ne, nismo se ponašali poput agresora u Moskvi. Hvala, gospodine predsjedništve. Dragi prijatelju, Radi se o socijalno-ekonomskim snagama. Nisam još dovršio svoje izvješće. Hvala. Gotovo je gotovo mi je neugodno, ali ne sjećam se kada se ikada dogodilo da je izvjestitelj dobio toliko mnogo pohvala za svoj rad i sad možete i mene u to uključiti. Jedina ograda u ovim okolnostima koju imam jest da smo sve to trebali učiniti ranije, već i prije godinu dana. I još nešto bih želio dodati. Želio bih da se to naglasi malo više, no što je to slučaj u izvješću, a to je Sirija i naše posvemašnje nedjelovanje nedjelovanje u smislu popunjavanja praznine koja je nastala nakon što je došlo do prekida pregovora između Rusije i SAD-a. To je bila to je situacija koja poziva Europu da se uključi i 500 milijuna građana koji vape za rješavanjem tog sukoba i koji očekuju od Europe da nešto učini, mislim da se ne smije duže čekati, posebice u okolnostima koje na nas tako intenzivno utječu. Hvala. Thank you. Hvala. I moje ime možete dodati onima koji hvale ovo izvješće, jer je predsjednik izradio odlično mišljenje koje ističe sve izazove s kojima je suočena Europa u svojoj vanjskoj politici. Slažem se sa porukom da bi se ova situacija trebala iskoristiti da se stvori još više učinkovita zajednička vanjska i obrambena politika i slažem se također s time da moramo naglašavati pozitivne aspekte vanjske politike EU-a kao što je kooperativna narav u međunarodnom okruženju. EU bi trebala osnažiti svoje odnose sa strateškim partnerima i ostati pouzdan partner na globalnoj sceni. Istodobno, Europska unija mora biti ujedinjena kada se radi o aktivnostima na međunarodnoj sceni, na primjer Ujedinjeni narodi. To sada uopće nije slučaj. Isto tako moramo se usredotočiti na naše susjedstvo i postaviti ciljeve i za tu politiku moramo se uvjeriti da instrumenti naše politike djeluju i da su polučili pozitivne učinke vezano u sigurnosnu politiku. Što se tiče obrane, Europa je ugrožena sa mnogim sigurnosnim prijateljima, terorizmom, kibernetskim terorizmom, sigurnosti naših vanjskih granica i tako dalje. Moramo uvidjeti da je to globalni problem i stoga moramo osnažiti suradnju unutar EU-a, ali i sa našim globalnim partnerima i organizacijama. Slažem se sa kolegama koji, koji su rekli da bi trebalo tu i tamo dodati koju rečenicu nadopune. Treba malo dotjerati tekst, slažem se s tim, no tako da se ne ošteti složena narav izvješća i ravnoteža koja je uspostavljena. Hvala. Hvala na svim primjedbama. Pokušat ću odgovoriti svima. pitanje o 2% gospođe Kanjete. 2% povećanja rashoda, odnosno povećanje rashoda na 2%, e, dovode se u odnos sa 0,7% u smislu vjerodostojnosti. To je stvarnost. Ako pogledam e, pročitavu situaciju naših država članica, mislim da bi sinergija ostvarila više. Ja ne isključujem 2%, ja stojim iza 2%, ali bolje, e, više bismo ostvarili putem sinergije. 200 e, milijuna eura možemo raspodijeliti iz država članica E, u većini država članica obrambeni sektor ima 80% e, rashoda i tu nema više prostora za vojnike. I u mojoj zemlji e, Savezna vojska u Njemačkoj ima rashod od 67%. Ako prijeđe to, jednočeno ćemo biti suočeni sa stečajem. Čini mi se da u Njemačkoj ima više državnih službenika koji rade u ministarstvima i u državnoj upravi nego vojnika. Mislim da je svuda tako. Nije vojni aparat smanjen, već broj vojnika nakon reforme 90. godina. Stoga mislim da je ovo pitanje sinergije nešto što trebamo istaknuti u javnosti što u sadašnjosti radi država članica da bi e, surađivale i gdje je moguće uštedjeti novac. Istraživanje je tu vrlo bitno i javne nabave općenito suradnja na razini EU-a. I tu možemo građane uvjeriti da se sa njihovim novcem može učiniti više, no što je to do sada bio slučaj. I mislim da tu raspravu trebamo voditi u javnosti. Nacionalna ministarstva obrane to sigurno neće učiniti. Oni će visok broj službenika prikazivati kao pitanje državne suverenosti. ako sada razgovaramo o tome u području ministarstva obrane, onda moramo iskoristiti sve ove argumente. Mislim da ne kao alternativu ovim 2%, već kao nadopunu. Gospođa Kanjete i gospodin Gal su postavili pitanje vezano uz glavni stožer. Ne treba nam više rečenica nešto precizirati. Mislim, s se uopće ne... S e, time se uopće ne slažem. Oni ako oni koji su zainteresirani da to dotjeramo i preformuliramo, neka mi se jave pa ćemo se sastati i to ćemo učiniti na svačije zadovoljstvo. Kolega Kukan, što se tiče tog, ovog pitanja fine-tuninga, odnosno ažuriranja, kao što, kao što je zastupnik Freund rekao u odnosu na Siriju, Možemo to u obliku amandmana učiniti i uključiti u izvješće na taj način. Jer izvješće je zaključeno u trenutku kada nismo još imali najnovije, najnedavnije vijesti o Siriji, pa zato moramo sada reagirati i na to i ažurirati izvješće. pitanje vezano e, uz meke i tvrde snage. Naš cilj je uvijek prevencija sukoba. Sve drugo je politički neuspjeh. No ponekad je potrebna i takozvana tvrda snaga da bi se prevenirao sukob hard power, a to mi nemamo. Mi smo najveći donator za Siriju, no e, kad se radi o e, pitanju rata i mira, nitko nas ne svača ozbiljno. A to je ključno pitanje na koje moramo odgovoriti. i mislim da ćemo u tome uspjeti. Gospodine Weigl, proširenje, to ćemo pogledati. Mi smo rekli da je proširenje jedan važan politički cilj, ali isto tako i ostvarenje mira je vrlo važan cilj, ali i proširenje ima granice ako se radi o trgovinskoj moći Europske unije. Da li ćemo uz punopravno članstvo uvesti i neko drugo članstvo, na primjer članstvo plus, kao što vezano uz Norvešku, tako da zemljama koje su blizu nas nešto možemo ponuditi, a one ne ispunjavaju uvjete te zemlje moraju prvo e, pomesti pred vlastitim pragom i svoj e, nered same srediti. ali nemojte me sada krivo shvatiti, ne govorim o tome da smo odustali od balkanskih zemalja, nego da jednostavno treba nam novi instrument za zemlje istočnog partnerstva, tu, možda čak i za Tursku, neko ograničeno vrijeme. Ako imate prijedloge za poboljšanje, bit ću vrlo zahvalan da mi ih iznesete, kao što to činio zastupnik Peterle globalizacija, moramo razgovarati u kom smislu vi vidite da postoje probleme, problemi, tako da vas mogu razumjeti. Što se tiče Brexita, jasno mi je da istupanje Ujedinjene kraljevine predstavlja slabljenje naše sposobnosti u okviru zajedničke obrambene politike. Za nas bi bilo najbolje, nemojmo to zaboraviti, da je konstruktivna Ujedinjena kraljevina uključena u zajedničku vanjsku i obrambenu politiku. Stoga moramo razmisliti u okviru pregovora o Brexitu da zadržimo odnos sa vanjsko-političkim kapacitetima Ujedinjene kraljevine. To ne smijemo isključiti i tu nam možda nešto padne na um kako ćemo to u budućnosti oblikovati. Tako da Ujedinjena kraljevina ne postane posjemašnja treća zemlja u tom smislu. To bi bila šteta. Pitanje vezano uz normativne ovlasti, pritom se misli na međunarodno pravo, ali i na neka kulturološka pitanja. Možemo to malo preciznije formulirati, tako da izbjegnemo nesporazume. pitanje e, je naravno i da Najprije razvijemo e, e, diplomaciju, onda obranu. NATO je za Europu neophodan radi kolektivne sigurnosti. To moramo tako i izreći. Ali isto tako moramo i osnažiti naše odnose sa SAD-om. Ako tu pronađete rečenicu sa kojom se cijeli E, odbor slaže, bio bih vam zahvalan, ali ne, ne bih sada e, želio voditi raspravu o tome u kojoj mjeri ćemo oblikovati i kako ćemo oblikovati odnose sa SAD-om, već moramo biti u konsensusu. Ne smijemo se uključivati u nikakvu konfrontaciju. nam se da me razumijete pitanje viza ne želim uključivati. Jer ne znam, kako, su prošli pregovori u četvrtak u okviru trijaloga. Nisam sigurna da ćemo pitanje viza riješiti do kraja godine. Nisu. Neovisno o mom izvješću, mislim da moramo razgovarati sa kolegama iz odbora LIBE pitanje delegiranih do, e, ovlasti i delegiranih e, dokumenata je nešto što, zakonskih akata, je nešto što ne smijemo prodati i odustati e, kao parlament. To je pregovaračko pitanje. Ne treba se uvijek pokušavati urazumiti samo parlament. E, pa razum moraju imati i vijeće i komisija. Mi možemo pozvati vijeće na razboritost, stoga mislim da ne bi bilo dobro kada zastupnici vijeća Gruzije i Ukrajine e, šalju poruke da parlament ne popušta. Možemo i drugačije igrati tu igru i zato pozivamo vijeće da na posljedku u tom pitanju dođe do boljeg postupka. Glavni stožer, to, stožer, to sam već objasnio. Što se tiče conduct capabilities, ne radi se samo o sažetku, već i o dodanoj vrijednosti, jer i ona je premala mora biti dodana vrijednost u kvalitativnom smislu, kvantni skok. Tako bi netko rekao. On mora više doći do izražaja kako bi se napravila još više izražena razlika. Mislim da sam time odgovorio na pitanja. Srdačna hvala i očekujem vaša javljanja i rado ću tijekom sljedećih dana, ako postoje nesporazumi, na elegantan način ih razriješiti s vama. Zahvaljujem i time dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Wir kommen jetzt äh, zu einem bedeutenden Bericht. Dolazimo do jednog važnog izvješća e, pristupanje sporazuma trgovine između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Kolumbije i Perua s druge strane kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora. Neću sada održati predavanje o ovom izvješću koje je vrlo stručno, ali ću vrlo rado odgovarati na vaša pitanja ako ih imate. Ako nema pitanja, onda Onda ću samo spomenuti rok za podnošenje amandmana. Četvrti listopada je bio rok za amandmane. Tako danas, da danas možemo razgovarati o amandmanima. Imam li već amandmane? Nije bilo amandmana. Onda, 20. listopada možemo glasovati na odboru. Doista, ovo pitanje nije kontroverzno, ali evo ja sam ovdje bio izvjestitelj u Sjeni. Mislim da je ovo osjetljivo pitanje u ekološkom smislu. Imamo tamo zaštićene habitat. Bilo bi dobro kada bismo poboljšali odnose s te strane. Ja sam razgovarao sa kolegama iz e, Ekvadora. Oni su jedna od e, zemalja koja ima jako dobru zaštitu osoba s invaliditetom. I oni su jedan od ključnih e, sugovornika kada je riječ o odnosu biznisa i ljudskih prava. njihov veleposlanik iz Ženeve je bio ovdje u Briselu na sastanku odbora Drua i mogli smo dakle, s njime osobno porazgovarati o nekim pitanjima. Gospodarski ovo će biti dobra stvar i sada čekamo dakle, mišljenje odbora za trgovinu ali mislim da je bilo dobro e, ocijeniti važnost političke suradnje dakle, koja postoji između nas i Ekvadora, te pozdravljam vaše preporuke ovom odboru. E, Hvala lijepa, slažem se s time, no mislim da ne smijemo napraviti manje no što će učiniti manje, no što će učiniti druge zemlje. Moramo staviti posebnu vrijednost na temeljna ljudska prava. Ovdje se uistinu radi o e, slobodi medija i slobodi izražavanja i to moramo naglasiti na prikladan način. Gospodin Šolc je uvijek e, pripravan na rezolucije u odnosu na druge zemlje. Pitam se zašto u odnosu na Ekvador ne želi da usvojimo rezoluciju. Naš predlog je da ipak usvojimo rezoluciju u nekoliko rečenica. E, u smislu toga da naglasimo da smo spripravni na suradnju, ali želimo i ukazati na određene probleme. Čini se da se svi s time slažu, da to učinimo. Ima li danih javljanja za riječ? Ne. Mislim da možemo... Jesmo li raspravili Kolumbiju? Kolumbija je sutra zajedno sa Gruzijom na dnevnom redu. Imamo pola sata vremena još. Predložite o kojoj biste temi sada željeli razgovarati tijekom pola sata. Hoćemo li sada raspraviti pitanje Sirije? Čini se da je prikladan trenutak. Bitte? Na. Also Onda ću predložiti da, ako ste voljni, razgovaramo o Siriji ili da napravimo stanku jer vidimo da rasprave koje se ovih dana vode i sukobi nas dovode u vrlo neugodan položaj. Ja smatram da sa svim što se događa moramo pokušati pronaći rješenje uključujući SAD, Rusiju, vezano uz primirje, prekid vatre e, u kontekstu Ženevske konvencije koja je dovela do toga da se situacija vezana uz Asadov režim u Siriji izmijenila. Oni ne žele više e, boriti se za rješenje, već e, militantnim sredstvima, a ne na mirotvoran način doći do rješenja. Ljudi moraju bježati iz Alepoa i ne preostaje ništa drugo nego percipirati poraz i raspad Asadovog režima. kako je jedan predsjednik koji na taj način postupa sa vlastitim narodom, kako on može upravljati svojom zemljom na pozitivan način. On primjenjuje stalno silu i nasilje, to moramo ustvrditi i iz tog razloga mislim da moramo uvidjeti da ova rasprava koju smo do sada vodili o e, pregovaračkim e, postupcima. E, za pregovaračkim stolom bili bi svi i SAD i Europa i Sirija, zemlje koje vode ratove preko posljednika kao što su Saudijska Arabija, Iran, Teheran, Turska, trebalo bi na neki način doći do sporazuma i onda zajedničkim snagama krenuti protiv e, islamske države. To bi bila politika koja bi dala mogućnost ljudima da se vrate u svoje domovine, ne bi trebali bježati, prevenirala bi migraciju neki, neki u nekoj mjeri prihvatljiv državni poredak bi se na taj način mogao uspostaviti i svima je bilo jasno da se ništa ne može riješiti silom. No onda se postavlja pitanje što će se dogoditi sa tri Kurdistana, što će se dogoditi sa vladom, postoji teritorijalni integritet Turske, Sirije, sva ta pitanja su vezana uz tu raspravu. Ako dakle ne dođe do sporazuma i islamska država se ne porazi zajedničkim snagama, može doći do jednog novog poredka, nasilnog poredka u cijeloj regiji, a to bi moglo imati posljedice za sve. Na to nemamo odgovor. Naravno, demokratska Europa i demokratski svijet ne može reagirati na način na koji je to učinila autoritarna država poput Rusije koja se angažirala vojno. To ne znači da e, mi moramo pokušati također nešto učiniti, odmaknuti se od postojeće scheme, moramo uvidjeti da je možda bila pogreška kada smo donijeli odluku podržati Asada prije, prijevremeno, vremena na što je to bilo prihvatljivo na demokratski način i prije na što došlo do demokratskog ustanka. Bila je pogreška ići u Libiju, a bila, možda je bila pogreška ne ići u Siriju. To je moje viđenje. No ne možemo reći da je Europa zakazala kad je Sirija u pitanju mi stavimo na raspolaganje humanitarnu pomoć, onda se moramo pitati i moramo države članice pitati tko bi bio pripravan kopnene snage poslati u Siriju. možemo razgovarati dugo o teorijno. pravo praktično pitanje je tko će poslati snage u Siriju. U mojoj zemlji je pritisak veliki, no taj pritisak vrše najviše oni koji imaju najmanju pripremnost e, konkretno nešto učiniti i poslati snage, kopnjene snage u Siriju. To je problem. koji je najteži. Zna li netko od vas odgovor? Ja ga ne znam. E, zastupnik Freund. Ni ja ne znam odgovor. Ali nešto mi je palo na, pamet. Mogao bih potpisati sve što ste to sada rekli. I nama bi bilo lakše, uvijek je lakše kada se post festum nešto može ustanoviti. Naprimjer, sada nam je lako reći u Libiju nismo trebali ići, u Siriju jesmo, trebali smo intervenirati u Siriji, no mlijeko je proliveno, šteta je učinjena, sada je prekasno. Mislim da nismo baš toliko bespomoćni ko, kako ste to vi prikazali. Ne mislim to sada u vojnom smislu, već i na druge načine. Ako imamo na umu one koji vode ratove preko posljednika, Saudijska Arabija, Saudijska Arabija, Iran, Rusija, mi imamo uske gospodarske veze sa svim tim zemljama. Njemci su vrlo blizu toga da u Saudijsku Arabiju pošalju vodni materijal u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna eura ili dolara. Imamo uske gospodarske veze sa Iranom i planiramo nove uspostaviti. Dakle, imamo određenu snagu poluge u tom smislu i možemo naš stav sa tom gospodarskom polugom izvršiti pritisak na te zemlje i reći im, ako sada napokon ne prestanete i dalje voditi taj rat, nema više eabas nema više nosača aviona, odnosno što god da im šaljemo od vojne industrije u Saudijsku Arabiju, možemo, onda će oni to vjerojatno kupiti negdje drugdje ali možda bismo tu mogli pronaći saveznike koji bi rekli ovako ne može dalje ići. Mislim da sirijski narod zaslužuje da razmislimo što možemo učiniti kako bi taj rat tamo bio napokon okončan, a ne samo bespomoćno baciti ruke u zrak i reći sve smo već isprobali, ništa ne funkcionira. U tom smislu imamo određeni arsenal mogućnosti na raspolaganju kako bi izvršili pritisak. I sada se vraćam na ono što sam već prije rekao. Da ova prezdira koja je nastala prekidom suradnje između e, SAD-a i Rusije u kontekstu mirnog rješenja za rat u Siriji Trebali bismo iskoristiti tu prazninu i to moramo učiniti. Hvala. Najprej hvala predsjedniče. Doista mi se dopao način na koji ste uveli ovu temu uz pitanja koja su od ključnog značaja na koja nemam nužno spreman odgovor. Ja sam poput kolege koji je upravo govorio, nisam siguran da smo doista se probali. Mislim da ako sagledamo situaciju vidimo da ima čitav zbir e, građanskih ratova u Siriji koji čine situaciju još problematičnijom. Imamo jednu veliku silu, Rusiju, koja ima jasnu strategiju, barem se tako čini. Dakle, najprije želi nastaviti osvajati teritorij prije nego što sjedne za pregovarački stol za uspostavu mira, a spram toga svega čini mi se da je Europska unija razoružana, da nema jedinstvenu strategiju, da ne raspolaže jasnom vizijom, jasnim, jasnom perspektivama. Naravno da su tu neke zemlje poput Saudijske Arabije i Irana, o kojima je kolega upravo govorio pri koji čas, s kojima se može ne samo razgovarati, već e, inicirati i vršiti određeni pritisak. Vidimo da je uloga međunarodnih organizacija glede onoga što se dešava u Siriji i Libiji od ključnog značaja. Znamo da neće doći do mirovnog sporazuma ako se ne očuvaju e, ključni interesi svakih od tih e, regionalnih sila, čak i ako postoje neke, neki interesi koji naravno mogu djelovati kontradiktorno. Evo imam jedno pitanje. Ponekad se govori o zaštjenoj zoni, koje, to bi mogla biti zona u kojoj bi Sirici mogli živjeti u miru. Da li se tu radi o totalnoj utopiji ili o nečem mogućem, nečemu što bismo mogli biti mi, europljani, zahtijevati? Mislim da situacija takva kakva jest i ovo što se događa trenutno u Alepu i priljev migranata, priljev izbjeglica, pet milijuna ljudi koji su napustili Siriju, to je nešto što neće stati preko noći. Milijuni ljudi su razmišteni, milijuni trpe humanitarnu krizu koja nema presedana. Mi, smo, mi imamo obvezu, mi u Europi e, minimalno da raspolažemo jednom strategijom i možda da napredujemo, da razradimo ovu strategiju o zaštićenoj zoni. a toliko od mene u svu moguću skromnost. Nema danih javljanja za riječ. Što se tiče zaštitnih zona, tko ih može zajamčiti? To sve znači da se mora postići jednoglasni sporazum, a njega nema. Rusija je ulaže veto u vijeću sigurnosti i godinama tako. A Rusija je sada stacionirala tamo e, projektile zemlja, zrak, turski i američki, e, američke postrebe. ne mogu nakon toga zajamčiti više te zaštitne zone. E, također i zone no flight više nisu izvedive, jer zrakoplovi koji bi to mogli e, učiniti ne mogu poletjeti zato što postoje projekti kopnene rakete. To je dakle nemoguće. Mogli bismo pobunjenicima dati e, rakete kopno e, zrak, no to je u Afganistanu bilo katastrofalno jer su dospjele u pogrešne ruke. To je jedina šansa da pobunjenici se obrane, od e, ruskih zrakoplova i Asadovih zrakoplova. Jesmo li spremni da tako nešto? Ili je već sada jednostavno prekasno, jer su sva ta oružja instalirana? Drugim riječima, e, zapadne vojske ne mogu više ništa učiniti. Odluka je donesena. U posljednjih 14 dana se to pokazalo. Možda sam previše pesimističan, ali čini mi se da je takva situacija. Hvala lijepa. Za 15 minuta ne započet ćemo sa glasovanjem. Uvaženi kolege, dopužite mi da ponovno započnem sa, nastavimo sa sastankom. Sedma točka dnevnog reda. Gospođa Fotiga je izvjestiteljica. Mi još ovdje. Mi ovdje. Tko zamjenjuje gospođu Fotigu? Gospodin Tenon. Žao, mislim da ona iz osobnih razloga nije mogla danas prisustvovati e, sastanku, te se njeno ime ispričavam. Hvala lijepa, to se može dogoditi. Dolazimo do amandmana broj 103. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani odbijen. Kompromis 104 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 252. E, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 7. Tko je za, tko je protiv. Većina je bila protiv, oni koji su glasovali. 122. Tko je za, Tko je protiv? Provjera. Otvaram glasovanje, zaključujem glasovanje. 17, 18, odbijeno. Onda je 18. 18. Opet je odbijeno, ali dobar pokušaj. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani i usvojeno. Amandman 136. Tko je za? Protiv? Provjera. Zaključujem glasovanje. 21, odnosno 22, odbijeno. Odbijeno. Ništa se ne mijenja. Osmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 140. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojeno. Sto pedeset tri, pedeset četiri za, protiv, odbijeno. 155 e, za protiv odbijeno 156 za protiv suzdržani provjera Zaključujem glasovanje. 25 u odnosu na 22 usvojeno. Sto pedeset sedam za protiv provjera Zaključujem glasovanje. Odbijeno. Ona je protiv. Onda imamo još pet. To ne bi smio to ne bi smjeli prihvatiti. E, dođite sa karticom ako želite glasovati. 158. Galer. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Zaključujem glasovanje. 25, odnosno na 20, usvojeno. Imamo vrlo uske rezultate, pa onda morate više raditi na vlastitoj propagandi ako se ne slažete. 159 za, protiv, provjera. Glasovanje 27 odnosno na 20 usvojeno. Kompromis broj 9. Za. Protiv. Usvojeno. 184. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano. 185 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 191 za, protiv, odbijeno. 186 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 187 za, protiv, usvojeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 189 za, protiv, suzdržani, odbijeno usvojeno, 190 za, protiv, suzdržano, usvojeno, kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 215 Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 11. Kompromis broj 11. Usvojen. Amandman 229, tko je za, protiv, odbijeno. 230, e, za, protiv, suzdržani, odbijen. 231, za, protiv, suzdržani, usvojen. Provjera. Zaključujem glasovanje. 26, odnosno 23, odbijeno. 234, Plenković za, protiv, usvojeno. 235 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 236 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 249 Lista glasovanja je pogrešna. Kompromis broj 14. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, 265. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, odbijeno. 276 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 267 e, za, protiv, provjera. Dvjesto sedamdeset, dvjesto šestdeset sedam. Glasovanje je zaključeno. odbijeno. 268 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 269 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 270 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 271 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbijeno. 273 za, protiv, suzdržani odbijeno. 274 za, protiv, suzdržani usvojeno. 276 za, protiv, suzdržani odbijeno. Pet, kompromis broj 15 za, protiv, suzdržani usvojeno. 289 pogrešno. 289 za, protiv, suzdržani. Ne, ta lista je pogrešna. Da sam ja bio u pravu. Dobio sam pogrešan savjet. 289. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Čini se da je odbijeno. 289 se ne razmatra. 289 se ne, razmi, se ne razmatra. A amandman 149 je bio usvojen. Sada dolazimo na 293. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16. kompromis za protiv suzdržani usvojeno 308 za 308 protiv suzdržani odbijeno 309 za protiv suzdržani odbijeno 310 za protiv suzdržani još jednom 310 za protiv, suzdržani, usvojeno. 311 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 314 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 317 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 322 e, amandman, prvi dio, tko je za, protiv, Prvi dio se ne... Prvi dio se ne razmatra, drugi dio tko je za, tko je protiv, glasovanje elektroničkim putem, elektroničko glasovanje za drugi dio, 30 322. amandmana. Zaključujem glasovanje. 17, odnosno 33, odbijeno. Molim kolegice da sudjeluju u glasovanju, inače ne mogu procijeniti. Kompromis 18, tko je za, tko je protiv, je usvojeno. 330, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 331 za, protiv, suzdržani, provjera. Zaključujem glasovanje. 20, odbijeno. Kompromis broj 19, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 355. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. 13.27. odbijeno. 356 tko je za? Socijaldemokrati imaju dvostruku strategiju. Elektronički glasuju ne, a javnim glasovanjem glasuju za. 356 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 357 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 358 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis broj četiri, za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 61. Za, protiv suzdržani usvojeno. 63 za, protiv 63 za, protiv usvojeno. 64 za, protiv suzdržani usvojeno, 65 za, protiv suzdržani usvojeno, 66, 67, 68 i 69 za, protiv, suzdržani, sad sam zbunjen svim ovim rezultatima, ali usvojeno. 70 provjera na želju jednog starijeg gospodina u sredini. Zaključujem glasovanje. Schaffhauser nema šanse više. Odbijeno. Ne razmatra se. osam za, protiv, suzdržani, usvojeno. devet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj pet za. Sedamdeset devet je bilo usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, još jednom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržani, provjera. Zaključujem glasovanje. 25 odnosno 27 odbijeno. 102 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Prvi amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, provjera. Zaključujem glasovanje. 32 odnosno 18, usvojeno 15, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani. Ander, ti si tri puta glasovao. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Ali mislim da je usvojeno. Zaključujem glasovanje. 31 u odnosu na 18. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kultura Kult 1 za, protiv, suzdržani. Još jednom. Kult 1 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kultura 2, 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kultura 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kultura 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kultura 5 za, protiv, provjera. Zaključujem glasovanje. 26, odnosno na 22, usvojeno. Kultura 6 u dva dijela, tko je za prvi dio, drugi dio, za protiv usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, Suzdržani usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Možemo li do kraja ovako sada glasovati? Imamo uvijek istu većinu. Ali ne isplati se. Kultura 17 za, protiv, održani usvojeno. 18 za, protiv, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20, 21 za, 20, 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasovanje za e, tekst u cijelosti. Zaključujem glasovanje. jedan za, osam protiv, četrnaest suzdržanih usvojeno. Hvala lijepa. I sada dolazimo do izvješća Panceri. Nacrt mišljenja prava žena u državama istočnog partnerstva. Izvjestitelj nije ovdje, onda se sve jednostavnije. Gospođa Gil, želite li doprinijeti? Ne. Kompromis broj 1. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 19. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 20. Za, protiv, suzdržani usvojeno. 21. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis broj 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 49 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, 59 za protiv suzdržani usvojeno, 60 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis 7 za protiv suzdržani usvojeno, 60, kompromis 8 za protiv suzdržani usvojeno, 73 je povučen, amandman 74 za protiv suzdržani usvojeno, 75 za protiv suzdržani odbijeno. 76 za protiv usvojeno, 77 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 10. Kompromis broj 10. Ne, ispričavam se, kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno? Kompromis 10. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 89. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 90. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 91. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 94. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 96 se time ne razmatra. Amandman broj 1 za, protiv, sudržani, usvojeno. 2 za, protiv, sudržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, sudržani, usvojeno. 5 za, protiv, sudržani, usvojeno. 6 za, protiv, sudržani, usvojeno. Elektroničko zaključno glasovanje. Zaključujem glasovanje. 46 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Vjerojatno pod e, protiv je i bio je glas Donalda Trumpa. Time je test usvojen. Čestitam izvjestitelju za mišljenje. Sutra jutro započinjemo rano. U 9.30 počinjemo sutra. nesporazum. Ja.